Buongiorno a tutti, possiamo cominciare. Chiedo scusa per questi pochi minuti. Dobro jutro svima, možemo započeti sa sastankom i oprostite e, što malo kasnimo. Započinjemo sada s radom, pa molim da svi zauzmu svoje mjesta. Dakle, nakon što sam vas sve ljubazno pozdravila, najprije vam želim najaviti predložiti izmjenu dnevnom redu. 20. točka dnevnog reda, možda nije 20. ali ona koja se odnosi na feedback odbora ITRE i zaslanca u Čileu, neće se o tome raspravljati danas. Radi se dakle o e, putovanju našeg odbora od 18. do 20. prosinca u Čileu. To ćemo, o tome ćemo raspravljati u ožujku. Prelazimo sada na slobodu kretanja neosobnih podataka i Dakle, dajem riječ izvjestitelju, kolegi Krasnodevskom. Chciałbym powiedzieć, że e, przede wszystkim jestem niezwykle zadowolony, ponieważ... E, Hvala. Moram reći da sam zaista zadovoljan jer se čini da e, ovo izvješće zapravo nije kontroverzno. Amandmani su po mom sudu ispravni, zadovoljavaju većinu kolega kao i mene osobno. Svima nam je cilj isti, a to je da se postigne slobodno kretanje podataka, ne osobnih podataka u Europi. <clears throat> Bavit ćemo se prilično mješovitim podacima, na engleskom mixed data. <clears throat> Razlog tomu je što postoje izvjesne poteškoće da bi se lučilo što su osobni podaci, a što ne osobni podaci. U tom e, pogledu bit će potrebno stvari pojasniti. Treba također vidjeti e, pod kojim ćemo uvjetima, odnosno u kojim situacijama morati primjenjivati ovo ili ono pravilo. Predložili smo različita rješenja po pitanju slobode kretanja tih, slobodno kretanja tih podataka. Kada ne možemo jasno lučiti eh, osobne od neosobnih podataka, morat ćemo pribjeći mm, određenom tipu propisa i eh, w czasie naszej dyskusji z potęgą sprawozdawców jest kwestia uprawnień Komisji Europejskiej. dakle pribjeći primjeni direktive o zaštiti osobnih podataka. Pitamo se što Europska komisija može učiniti e, kako bi e, kontrolirala samu lokalizaciju. <clears throat> E, mislim da se ovlasti Europske komisije na tom planu moraju pojačati. tu se također govori i o centraliziranoj bazi podataka. Predložili smo tu nešto jedinstveno kako se ne bi raspršili informacije. I za kraj e, par riječi i o javnoj upravi. Smatramo naime da se sve ovo mora odnositi i na javnu upravu. Naime, kada se pružaju usluge e, prema van, kada se kontaktiraju klijenti, sve ovo će se trebati primjenjivati, naravno uz izuzeće vezano za javnu sigurnost. Sada očekujem pitanja i odgovore, e, pitanja kolega. E, I pretpostavljam da će naš e, rad u konačnici rezultirati izvješćem koje će svi prihvatiti jer radi se zaista o važnom aspektu. Hvala lijepa i hvala vam na ovom izlaganju. Niste predugo govorili i prema tome možemo odmah e, preći na, e, na u sjeni. I sada kolegica Virkunen u ime Europske pučke stranke. Hvala izvjestitelju na prijedlogu izvješća. Kao što znamo stvoriti i jedinstveno digitalno tržište je jedno od glavnih projekata. A zaštita podataka je sasvim sigurno nešto što je ovdje bitno jer protok podataka javlja se svim poduzećama različitih e, tipova i različitih e, količina podataka od tvrtke koje se bave informacijskom tehnologijom pa sve do javne uprave i bolnica. To tržište prošle godine iznosio 60 milijarde eura, dok se očekuje da bi taj potencijal mogao iznositi 106 milijardi eura 2020. godine. Uredba o slobodnom protoku neosobnih podataka mogućnost je da se da posticaj e, tom području Europi. Međutim, e, moramo e, imati stvarno jedinstveno tržište u Europi i zabraniti nacionalnu kontrolu, jer Europa mora biti konkurentna s Kinom i SAD-om. Ja e, mislim da tu nema mjesta za puno izuzeća, jer podaci moraju teći što e, je bolje, što se bolje može. i je već spomenuo, mješoviti podaci su se pojavili kao e, sporna točka u parlamentu. Treba naći odgovarajuće rješenje. Građani Europe kao europska poduzeća već imaju problema sa samom e, direktivom o e, zaštiti podataka. A mislim da ćemo zajedno sa E, izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni se puno baviti ovim pitanjem u sljedećih nekoliko tjedana. To je dakle prvi e, važan korak, želimo e, slobodni protok podataka u Europi. Važno je međutim vidjeti na koji način će pristupačnost podataka biti bolja. Mislim da je to vrlo važno za e, pitanje inovacija i za sve naše tvrtke. Jučer smo e, glasali na odboru za promet o izvješću na vlastitu inicijativu e, gdje smo tražili da se da pristup podacima u vozilima. Mislimo da je to zaista u cijelom lancu povezanom za to vrlo važno dakle, da se ima pristup podacima u vozilima. To je važno za našu automobilsku industriju. Dakle, slobodni protok podataka je vrlo važan za našu industriju. I kakvi su planove ima komisije po pitanju razmjene podataka e, među e, tvrtkama? Hvala. Hvala lijepa. Kolega ko još nije došao, on je najavio kašnjenje. Kolegica Kalas napisala je da neće moći doći. Sada kolega Delunde u ime zelenih. Hvala lijepa, hvala izvjestitelju. Ovo je dobar prijedlog. Dakle, e, neosobni podaci morali bi teći slobodno e, i e, s tim se slažemo i e, želimo da se ograniče izuzeća i da se ograniče pitanje lokalizacije i država članica. E, međutim, ovisi o direktivi o zaštiti e, podataka. Sudovi će biti nadležni da se vidi jesu li neki podaci osobni ili nisu. U ovom slučaju neke države imat će više koristi zato što imaju možda razvijeni e, sektor informacijske tehnologije, pa moramo učiniti sve kako bi se e, poboljšao u drugima e, sektor informacijskih tehnologija. Potrebno je još samo malo pojasniti tekst komisije. Sada će riječ imati kolegica Kapel. Hvala gospođo predsjedateljice. Želim zahvaliti izvjestitelju na njegovom trudu i u potpunosti dijelim njegovo mišljenje. Naime, ovdje nema velikih kontroverzi jer ovo mišljenje koje dajemo ima veliko značenje, značenje i za razmjenu podataka kada je riječ i o neosobnim podacima unutar Europske unije za osobne podatke imamo osnovnu uredbu o zaštiti osobnih podataka. Na temelju različitih studija znamo da uklanjanje barijera za slobodan protok e, podataka se stvara, može omogućiti puni potencijal e, za e, celokupno gospodarstvo. Ovdje je bilo riječ upravo o tome do 2020. godine. Čuli smo koliko će iznositi vrijednost same razmjene podataka. To znači da ćemo u razdoblju 2016. do 2020. godine da imati povećanje u stručenje same vrijednosti razmjenjenih podataka. Dakle, riječ je o nečemu što je snažan motor za razvoj gospodarstva. Četiri osnovna preduvjeta moramo uzeti u obzir, to su elementi koji su ovdje uzeti u obzir u mišljenju, a to je da slobodan protok podataka treba omogućiti jačanje tržišta, omogućiti pristup podacima na odgovarajućim tijelima, te također jedinstvene točke kontakta u pojedinim zemljama članicama kako bi zemlje članice mogle međusobno komunicirati, ali isto tako e, kako bi se moglo provjeriti da se kodeks ponašanja primjenjuje. Nadalje, važno je da se nacionalna ograničenja u pogledu lokalizacije uklone kako bi se omogućio slobodan protok podataka, te da se uklone barijere za razmjenu podataka između pojedinih sustava. To je sve što je ono što je obuhvaćeno ovim mišljenjem i stoga se radujem i dobroj suradnji. Hvala. E, non ci sono altri... Hvala lijepa. Drugi izvjestelji u sjeni nisu tu. E, pa e, ću sada dati riječ kolegi Rubihu, a ako se drugi žele javiti, neka to samo uči. Hvala, gospođo predsjedateljice. Mm, želim reći da je ovo vrlo važan e, korak kada govorimo o digitalnom, e, jedinstvenom digitalnom tržištu. Počeli smo sa pravnim okvirom za roaming. E, mm, to je nešto što se mm, snažno razvilo proteklih godina, a prekogranična razmjena podataka imaće će sve veću ulogu i u budućnosti. Pri tome je riječ o tome da europske institucije ovdje trebaju intenzivno intenzivnije međusobno surađivati. Moj prijedlog je da se ovdje zapravo jedan zajednički tim da tim koji će se intenzivno baviti važnim pitanjima budućnosti. Znamo da e, inteligentne mreže i tako dalje su osnova učinkovitog radi Stoga e, je važno već sada oblikovati sami okvir. Naravno, pred nama je veliki izazov strojnog učenja gdje zapravo imat ćemo velike učinke, ali također moramo imati i E, odgovarajuće sisteme kako bismo omogućili sigurnu razmjenu podataka. To je nešto što je iznimno važno. Bez toga pitanje je nisu li e, instituti za e, normiranje zapravo ti koji bi se trebali baviti tim e, pitanjem, koji bi trebali biti zaduženi za same postupke certificiranja, te time e, bi se onda stavile zapravo u sami fokus, bi se stavile nove tehnologije, primjerice blockchain, e, tehnologije koje su se pozitivno razvijale proteklih mjeseci ili pak u fokus staviti općenito nove sustave. U Europskoj uniji zapravo mislimo da se napravio velik korak upravo s ovom novom temom supercomputing i mislim da time Europa može biti uzor e, na svjetskoj razini. Hvala vam lijepa. di kolegi, io la parola Budući da se drugi kolege i zastupnici vi zajem riječ gospodinu Šasaneu iz Europske komisije. Dobro jutro i hvala svim zastupnicima na radu na ovoj vrlo važnoj temi za jedinstveno digitalno tržište. Zaista nam je drago i cijenimo što je Europski parlament ubrzao rad na ovoj temi nakon što je došlo do pristanka e, vijeća o ovom tekstu za vrijeme estonskog predsjedanja. Što se tiče mješovitih e, podataka, e, industrijski sektor se javio na tu temu i mi smatramo da se zaista trebamo pridržavati toga da sve bude jednostavno kako bi poduzeća mogla lako podvrći pravilima. Što se tiče slobodnog kretanja podataka, sve je u potpunosti u skladu s direktivom GDPR i zahvaljujući ovim novim propisima zaista ćemo omogućiti da podaci slobodno teku i moći će slobodno obrađivati podatke bilo gdje na teritoriju Europske unije. Po pitanju zaštite podataka sama poduzeća moraju ustanoviti je li ekonomski izvedivo da luče osobne od neosobnih podataka. Kada je to moguće, onda će se dirigio zaštiti osobnih podataka primjenjivati na osobne podatke, dok će neosobni podaci biti podvrgnuti slobodnom protoku podataka. Kada pak e, lučiti to nije moguće, onda će se zaštita podataka, odnosno ta direktiva primjenjivati na sve podatke. samo pitanje nadzora. Komisija će zaista e, nadzirati kakvi modeli, na koji način podaci teku u Europskoj uniji. Europska unija već sada predstavlja onaj kontinent gdje ima najviše protoka podataka. Razmjena podataka između Europske unije i ostatka svijeta jest e, takva da vidimo da ima puno više razmjene podataka unutar Europske unije nego li između Europske unije i ostatka svijeta ili pak u ostatku svijeta. Drugim riječima, Europa već sada predvodi, a Europska komisija namjerava da na tom planu Europa i dalje nastavi predvoditi. Tvrtke moraju imati e, jednostavna pravila kako bi znali e, putem jedinstvene e, informacijske točke kako E, i kojim pravilima se trebaju podgorgavati. Ponekada e, treba e, u tome pridodati i nacionalne zakone na jeziku te zemlje. Tražimo dakle da se sve, sve to stavi na raspolaganje, sve te informacije. Među komentarima postavljeno je pitanje kako razmjenjuju, odnosno dijele podatke e, tvrtke između sebe. Bio to je važan dio komunikacije Europske komisije u siječnju 2017. godine. Europska će komisija usvojiti novi digitalni paket tijekom ovog proljeća a u njemu e, će se e, jedan, jedan dio biti posvećeno tome kako da se unaprijedi razmjena podataka u Europi među poduzećima. Dakle, uključit ćemo i smjernice upravo na tu temu. I za kraj, Europska komisija već sada radi na tome da e, napravi centar za potporu prilikom razmjene podataka među poduzećima. Hvala još jednom Europskom parlamentu na radu koji je posvetio ovoj vrlo važnoj tematici. E, zaista se nadamo da ćemo trijalog moći započeti za vrijeme bugarskog predsjedanja. Hvala vama, a sada ne znam želi li kolega Krasnodevski odgovoriti na ovo što smo čuli. Hvala lijepa. I e, moram reći da ima nekoliko stvari e, koje bih spomenuo o ovom izvješću. Još nešto možda o tim mješovitim podacima. Predložili smo rješenje za koje vas zaista molim da ga uzmete u obzir. Podaci bi se mogli dati na analizu budu li e, na raspolaganju javne uprave. Naime, tada se oni ne bi trebali slati na analizu, ali u svim drugim situacijama da. Treba dakle uzeti u obzir direktivu zaštiti podataka. Istovremeno ne smijemo e, zanemariti mala i srednja poduzeća jer njima ne smijemo dati dodatni teret. U svakom slučaju to je tema o kojoj ćemo sigurno razgovarati kada budemo se sastali s izvjestiteljima u sjeni. Hvala lijepa. I samo još da dodam da je rok za ulaganje amandmana do 26. veljače u 18 sati. Hvala lijepa. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. To je nadzor e, stranih ulaganja. E, ne vidim ovdje e, izvjestelja Butikofera. Pa u tom smislu predlažem da najprije dam riječ izvjestiteljima u sjeni, najprije gospođa Grostet u ime Europske pučke stranke, a izvjestitelj će dobiti riječ kad stigne na sastanak. Hvala lijepa. A, gospodin Butikofer stiže.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 Dobro jutro, poštovane kolege i kolegice, gospođo predsjedateljice. Hvala vam što ste mi pružili priliku da iskažem nekoliko riječi o ovoj e, temi, odnosno o temi na kojoj ćemo izraditi mišljenje, a to je uspostava okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji. kolege su upoznate sa e, samim vremenskim okvirom, stoga mislim da tu ne, trebamo, ne trebam ništa komentirati. sveukupni vremenski okvir, odnosno ako želimo polučiti rezultate i to prije ovog e, e, legislativnog razdoblja je vrlo uzak, osim ako parlament može se učinkovito mm, dogovoriti ili da se do kraja godine postigne nekakav dogovor sa vijećem. U protivnom nećemo se ova uredba neće moći <clears throat> stupiti na snagu prije izbora. Tema je vrlo kontroverzna dok e, neke zemlje članice podržavaju ovu inicijativu, kao što su to Poljska, Njemačka, Francuska ili Italija. Druge zemlje članice e, ne podržavaju primjerice Portugal ili druge zemlje članice. Moj cilj nije da ovdje pronađem idealan, savršen mehanizam za provjeru, nego jedan praktičan pristup koji će, nadam se, dobiti potršku većine i u ovom e, domu, ali također veliku podršku također i u vijeću. Ja sam mišljenja da pristup e, komisije je koristan i produktivan, te želim naglasiti, a ovo je posljedice važno kada govorimo o prijedlogu komisije. Naime, da prijedlog komisije nije vraži pokušaj da se u, na mala vrata uvede protekcionizam u e, sam područje trgovine. Ne, nije riječ o tome. Iako, iako je potrebno zaštititi europsku industriju i europsku infrastrukturu tamo gdje je to od velikog, e, gdje postoji rizik za sigurnost i javni poredak Unije. Prijetloci koje sam ja ovdje iznio pokušavaju, odnosno predstavljaju pokušaj da se uvede nekoliko jednostavnih ideja. Naime, ako je moguće da se e, da uredba ne predstavlja dodatnu e, birokraciju. Dakle, neki od prijedloga komisije predviđaju primjerice obvezu izvještavanja koja se može smatrati prekomjernom. Ja ovdje predlažem da imamo manje odnosno imamo obveze izvještavanja koje ne predstavljaju dodatno opterećenje. Sada na vama je da vidite hoće li to e, zapravo potkopiti samo svrhu e, prijedloga uredbe. Smatram nadalje da Trebamo otvoriti hm, mogućnosti za učinkovitu suradnju među zemljama članicama, osigurati da predviđena suradnja nije pod pritiskom pojedinih dionika. Ono što ne želim jest da zemlje članice odbijaju suradnju pod pretpostavkom da e, zapravo to predstavlja previše birokracije. Nadalje, važno je, i to moramo svi naglasiti, da, da se odluke i dalje donose unutar zemalja članica. Ovo nije pokušaj komisije da preuzme ovlasti nego pokušaj da se odgovorno za donošenje odluka e, preraspodijeli i to je ono što mora biti jasno, to je jedna od osnova jedna od mogućih dogovora po ovom pitanju. Neću ulaziti u detaljna obrazloženja mojih prijedloga. Uvjeren sam da ste svi imali priliku e, pogledati moje prijedloge, no htio bih naglasiti samo jednu ideju. Jednu ideju koju ja možda ovo računa ako prvi put, kad ju prvi put pročitate ili vidite. A to je pridlog koji se odnosi na ulogu sindikata u, okviru trgovinskog e, prava. Ono što ja predlažem je sljedeće, a to je trebamo razmotriti o sljedeće kako dati posebnu ulogu eh, sindikatima u situacijama kada primijete da prijete veliki rizici. Sada neki će pitati zašto davati takve ovlasti, eh, toliku moć sindikatima. Ideja proizlazi iz onoga što postoji u trgovinskom zakonodavstvu e, SAD-a. Oni imaju odredbe, propise koje sindikatima daju ovlast da e, se aktiviraju ako e, postoji određeni rizici ako misle da trgovinski partneri krše ugovore iz krše odredbe iz slobodnih trgovinskih ugovora. Zašto? Iskustva su pokazala da u pojedinim slučajevima kada postoje određeni prigovori da tako e, da e, e, se ne može postići ništa. A kako bi se sada izbjegla situacija da netko postane žrtva takve situacije ili kako bi se izbjegalo da se takve stvari uopće ne tematiziraju, a činjenica da je da e, postoje kršenja propisa, postoje e, ovi propisi koji omogućavaju sindikatima da se jave za riječ i da tematiziraju određene aspekte i da e, kršenja propisa ili dogovora tematiziraju i izene su pred nadležnim e, tijelima. I mislim da je to vrlo dobar način kako da se određeni aspekti e, e, na određene aspekte ukaže kako da se one tematiziraju, a da se pri tome ne ugrožava pozicija e, pojedinog poduzeća. Dakle, evo, ovo je možda jedan novi prijedlog koji je u potpunosti novi i koji niste čuli prije. Hvala. Hvala kolegi e, Kolega Salini je stigao, e, pa ću sada dati e, riječ ne više gospođi Grostet nego kojega je trebala zamijeniti, već e, kolegi Salini, koji je, je pravi izvjestelj u sjeni. Hvala kolegi Buti Koferu koji je naglasio koji su glavne aspekti kojima će trebati se obilježiti ova tematika. I e, zapravo kada se radi o ovim pitanjima često smo svi isto mišljenici, nadam se da ćemo tako e, i e, dalje razmišljati. Sam uvod kolege Buti Kofera zapravo predstavlja onaj prvi prijedlog koji je on poslao izvjestiteljima u sjeni zapravo su e, jako potka za naš rad. Žao mi je što nisam čuo početak e, onoga što je rekao kolega Butikofer, ali mislim da je e, ispravno reći, iako se to možda čini sasvim retorički, naime, naglasiti da kada postoji disciplina o E, po pitanju nadzora ulaganja koji dolaze izvan Europske unije, da to zapravo nije neki novi oblik protekcionizma. Ali činjenica jest da kada se ulaže u jednu državu članicu, da se to odražava i na druge države članice. Treba shvatiti na koji način se može aktivirati usklađivanje nadzora ulaganja na svim državama članicama. Jer ako se uloži u luku Pirej, to se osjeti i u Italiji, i u Francuskoj, i u Njemačkoj. Treba dakle stimulirati, to je prvi cilj. Samo 12 od 28 e, zemalja članica imaju mogućnost, odnosno bave se s takvim jednom nadzorom. A trebali bismo imati taj nazovimo ga screening za ulaganja i sve države bi morale imati isti sustav. Jasno je da nadležnost po ovoj temi jest ona koja i dalje ostaje u rukama države članice. Ne želimo sada te ovlasti uzeti iz ruku država članica. Međutim, usporedno treba shvatiti da ulaganja u jednu državu zapravo se odražavaju u cijeloj Europskoj uniji. Druga bitna stvar jest da kako bismo imali takav sustav e, procjene ili screeninga, da je potrebno imati zajedničke kriterije. Naime, ti kriteriji eh, moraju eh, zapravo biti objavljeni i trebali bi i znati potencijalni ulagači iz trećih zemalja. Jer ne želimo stvoriti nešto što neće biti rezultat sustava reciprociteta. Ne ulazim sada u sadržaj pojedinih amandmana jer ovo nije mjesto za to. Ali što se tiče poštivanja uobičajenih dinamika tržišta, da tu polazimo od dobrih premisa. A kolega Butikofer je se osvrnuo na organiziranje sindikata i mislim da je dobro da o toj temi raspravljamo. Jasno je da kada uspoređujemo situaciju s onim što se događa u SAD-u, da je to relevantno, ali to ne smije ostati samo puka teorija, jer znamo da je e, situacija odnosa između poslovnog svijeta i sindikata, da je to nešto što je rezultat europske tradicije i to je sasvim drugačije od one koje imaju sindikati u SAD-u. Jer E, mislim e, da e, neće doći do velikog restrukturiranja europskih sindikata niti zakona u radu ovdje, ali u svakom slučaju želim naglasiti da polazimo od dobrih temelja. Hvala lijepa. A sada dajem sa zadovoljstvom riječ kolegi Martenu u ime socijalista. Hvala lijepa. Par stvari o kontekstu. 20. stoljeće je prilično bipolarno stoljeće. Mislim da ćemo se svi složiti da je 21. <clears throat> stoljeće multipolarno stoljeće i SAD nije nužno naš glavni trgovinski partner. To vrijedi kako za EU u cjelini, tako i za svaku pojedinu državu članicu. Smatram dakle da Europska unija treba prestati naivno gledati na strana i ulaganja. Jer mi smo jedini koji nemamo sustav filtriranja. Istovremeno u Kini, u Australiji i SAD-u su pojačali nadzor stranih ulaganja. Ne možemo biti oni naivni na ovom, <clears throat> u ovom svjetskom selu. Dakle, strana ulaganja koja dolaze od naših potencijalnih e, protivnika, to traži da Europa e, se razvije i tehnološki i ekonomski kako bi bila strateški autonomna kao Unija i svaka pojedina zemlja. Jer e, trebamo paziti na ranjivost sustava i mreža koje istovremeno predstavljaju i mogućnost da se nekontrolirano prenose podaci koji nas mogu ugroziti. Tu prvenstveno mislim na viruse. Slažem se inače s izvjestiteljem, slažem se o tome da treba aktivno u sindikate, da treba povećati ulogu Europskog parlamenta i da treba razraditi eh, nadzor i mehanizme filtriranja. Istovremeno htio bih ići i dalje od toga. Lako bi bilo ostati defanzivan i e, zaštititi status quo. U Francuskoj iz koje ja dolazim možemo reći pa da bismo mogli jednostavno se zadovoljiti s ovim što imamo. Međutim, e, kako se zna kada, kako slobodno protiču podaci i znamo da je e, lanac jak koliko je jaka njegova najslabija karika. Moramo dakle ojačati mehanizme nadzora komisije tako što ćemo se osloniti na rad ove skupine koju predlaže izvjestitelj, a ja mislim da to trebamo proširiti i na sve države članice, uključujući i one koje ništa e, ne e, biraju, odnosno filtriraju. E, moram još reći da bih htio da se rok za ulaganje amandmana odgodi za tjedan dana, jer je tako postupio i odbor INTA, odnosno E, oni dulje rade na tome, ako se ne varam, do 26. ožujka, pa ako se izvjestitelj slaže, predlažem da, da se rok za ulaganje amandmana produži za tjedan dana. Hvala lijepa, ovo je razuman zahtjev, a vidjet ćemo što misli izvjestitelj o tome i mogu li se rokovi malo izmijeniti izvjestiteljica Era nije ovdje kao niti Alde. Kolega Lopez Vermejo e, u ime GUE. Hvala vam lijepa i hvala e, predlagatelju na intervenciji. Imamo više pitanja. Prvo, smatramo da je važno ostvariti jedan e, takav nadzor, pogotovo u odnosu na treće države i države članice i Unija to zahtijevaju. I osim toga problem koji imamo u smislu ovih e, ulaganja imaju e, ograničenja i e, element koji nas osobito brine je gubljenje radnih mjesta i upravo zbog toga da neće biti kontrole, da neće biti pravog nadzora nad ovom vrstom e, ulaganja. Ali, doista, jedna od stvari koje nas najviše brinu i e, je da vidimo da države članice i komisija mogu nadzirati vrstu e, stranih ulaganja koja je ili nije prihvatljiva ili, nije prihvaćena u državama članicama. Prema tome, e, neke države imaju prava e, koja im daju mogućnost e, uvida u ulaganja u drugim državama. To može biti u redu. Međutim, smatramo da ne može biti miješanja u to može li jedna država realizirati ili ne može realizirati e, pojedino strano ulaganje. E, važno je da to bude diskrecijsko pravo države članice, ali nikako miješanje e, jedne države u poslovanje u drugoj državi bez obzira na njihove odnose odnosno uvijek e, su tu e, razlozi e, gospodarske naravi, ali ne možemo to pravdati razlozima čuvanja javnog reda i mira ili nečim sličnim. Ovo što je predloženo nam se čini u redu, mi se možemo složiti s time i čini nam se da možda treba još malo razraditi sve predložene aspekte a e, suglasni smo e, sa e, predlagateljem o ulozi sindikata koja bi morala biti znatno proaktivnija i očekuje se veća uključenost i kod donošenja odluka. Smatramo za nas je ključan element to da ovo funkcionira na način da država članica ima svoja prava i da može odlučivati o ulaganjima u svoju zemlju, ali ne u druge. Hvala vam. Hvala lijepa. E, tu e, nisu izvjestelji niti iz niti enf pa prema tome dajem riječ pojedinim zastupnicima pojedinačno. Kolega Rubih. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ovo je vrlo važna tema jer ulaganja doprinose otvaranju radnih mjesta i stoga su ulaganja uvijek dobra, mogu se dobro koristiti za postizanje gospodarskog rasta. Međutim, postoje međunarodni okviri, bilo da je riječ o svjetskoj trgovinskoj organizaciji ili slobodnim trgovinskim ugovorima i u Mm, prvo, recipročnost je ono što ovdje tražimo, što nam je potrebno kada imamo ulaganja, neovisno tome gdje se ona čine. Isto tako i izjednačavanje s onim eh, izjednačavanje mm, sa ili ravnopravnost i sa onim poduzećem i onih poduzeća koja posluju u dotičnoj zemlji kako bi se ostvarila zaštita e, u ovoj situaciji. Dakle, ovo je vrlo važna tema. Tema i kada govorimo o energetskom sektoru. Energetska povolja je također jedna od osnova za na kojoj se ostvaruju suradnja sa trećim zemljama i važno je da se ta energetska povolja također potpiše, da se radi na njenom daljnjem razvoju, da se radi na globalnoj energetskoj strategiji i da se ulaganja vrše e, uzajamno poštivanje. Da nemamo situaciju u kojoj se primjenjuju različiti propisi i mislim da je ovo nešto što je iznimno potrebno za daljni razvoj. Hvala. Hvala lijepa. Kolegice izvolite. Hvala lijepa. Pa zaista mislim da možemo zahvaliti kolegi Butihoferu i koji je kao izvjestitelj radio na ovom pitanju jer su strana ulaganja u Europsku uniju zaista bitne, a svega tucet europskih zemalja sada imaju mehanizam filtriranja tih ulaganja. Prema tome treba e, ojačati nadzor na europskoj razini Treba smatrati da je to zaista velika sreća da Europska unija privlači e, vanjske ulagače. Međutim, to treba ipak nadzirati, naročito kada se je u pitanju e, strateška i industrijski sektor. Ono na čemu bih insistirala je da jednom kada se procjeni neko strano ulaganje i kada se ono potvrdi, da se treba nastaviti nadzirati određeno poduzeće, jer poduzeća se e, mijenjaju, dati, dati E, potvrdu, potvrditi jedno prijedlog stranog ulaganja, ne treba znači nekome dati odriješene ruke. Nadzor se treba nastaviti kako bi se vidlo je li potrebno nešto uspostaviti i na taj način zapravo jednim okom pratite e, načine ulaganje. Sada dajem riječ predstavnik komisije, gospodinu Petinatu, jer e, molim vas da ne govorite predugo jer će uskoro početi glasanje. Zahvaljujem eh, članovima odbora i gospodinu Butikoferu na podršci, ali također i na ovim javljavima za riječ. Eh, ono što smo čuli jeste opća podrška ovom prijedlogu i ovoj mjeri, ovom prijedlogu Europske komisije. A mi smaramo da je ovo razmjerno s obzirom na ciljeve koje želimo postići. Želim spomenuti nekoliko elemenata koje sam primijetio u ovom prijedlogu. Što se tiče mogućnosti što se tiče dakle, ovih planiranih ili već učinjenih in ulaganja, tu prijedlog kaže da se mišljenje može dati samo o planiranim predstojećim ulaganjima. Međutim, tamo gdje imamo sami mehanizam za provjeru, tamo se zapravo provjera može napraviti u slučaju već učinjenih ulaganja i e, zapravo postoji dodatna korist ako imamo mogućnost da se ovdje uzmu u obzir i moguće rizici za sigurnost koji možda postajemo svjesni tek u nekoj kasnoj fazi ulaganja i stoga komisija iz zemlje članice o tome mogu e, imati priliku da uvedu mjere čak i u trenutku kada je ulaganje već izvršeno, a ne samo u fazi njihovog planiranja. Druga točka jesu zahtjevi za izvještavanje. E, razumijem e, namjeru gospodina Butenkofera koji želi smanjiti administrativno opterećenje i dijelimo to mišljenje. Mi smo ovdje predložili sustav koji zahtjeva minimalnu količinu razmjene informacija, ali koji je koristan e, i koji omogućava funkcioniranje cijelog sustava. I na posljedku pitanje sustav sustavnog, odnosno sustavnih provjera projekata koji su u interesu Europske unije. Naš cilj nije sustav koji će zahtijevati sustavnu provjeru svake pojedinačnog ulaganja to bi zahtijevalo uistinu birokratsku mašineriju koju ne želimo uvoditi. Mi želimo ograničiti provjere samo na one specifične slučajeve u kojima postoji rizik za sigurnost, nikako sustavne provjere. I to je razlog zašto e, želimo dati mogućnost e, komisiji da provede e, provjeru tamo gdje je to potrebno, a ne sustavno provjerava sve. Još nekoliko riječi o sindikatima, i tome je bilo ovdje riječ, zaista, u SAD-u postoji, odnosno sindikati imaju posebnu ulogu u trgovinskom procesu. Međutim, dopustite se podsjetim da kada je riječ o provjeri ulaganja, tamo ni u SAD-u e, sindikati nemaju nikakvu posebnu ulogu. Ono što čemu ovdje govorimo jeste provjera koja se provodi u slučaju rizika za sigurnost, a ne kada je riječ o trgovinskim ugovorima. Hvala. Hvala i kolega Butikofer može sada zaključiti. Hvala gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem također i svim kolegama i kolegicama koji su se javili za riječ. Meni je u potpunosti prihvatljivo, odnosno mogu prihvatiti ovaj prijedlog za odgodu roka za davanje prijedloga izmjena, da to produljimo za dodatnih tjedan dana, to je u redu. Potom želim se osvrnuti na ovo što je kolegica Lopez Permežo rekla dakle, zabrinutost da pojedine zemlje bi mogle iznijeti veto na odluke drugih zemalja. Onako kako ja to vidim, to bi značio to bi bila zloporaba ovih e, odredaba i propisa, a to nije ono što želim. I to je razlog zašto ću budno paziti da se ovdje ne uspostave ili ne stvori nikakvi hijerarhijski odnosi između zemalja članica. S tim u vezi pak nisam uvjeren i ne uvjerava me ovo što komisija kaže o ex post provjerama. Nemamo sad ovdje dovoljno vremena da raspravljamo i o tome. Međutim, po mom mišljenju, velika je razlika imam li pojedinačnu zemlju e, koja provodi e, provjere i koja ima propise koji kažu ako nešto nije bilo u redu, onda ću naknadno uvesti korektivne mjere ili pak ako imam situaciju u kojoj se razmjena informacija provodi ex post, a pri tome ta razmjena informacije zapravo nema nikakvog učinka osim što se jasno pokazuje koliko je sustav nesposoban i neučinkovit. Mislim da je to nešto o čemu bi se trebalo još podrobnije razmisliti. Što se pak tiče infrastrukture, želim reći da kada je riječ o strateškim infrastrukturama, Mm, dakle, ne samo kada govorimo o energetskim mrežama ili vodovodima, nego kada govorimo uzdeno o strateškim infrastrukturama, a to je primjerice i raznolikost medija. Evo, u Njemačkoj, e, u Češkoj imamo primjer gdje su ulagači pokušali upravo ulaganjem u određene medije zapravo utjecati na unutarnju politiku Češke. E, prema američkom zakonu to ne bi bilo dopustivo prema europskom zakonu, to je dopustivo i to je isto nešto o čemu bismo trebali razmisliti. I na kraju slažem se e, e, s izjavom da ne želimo uvođenje dodatne birokracije, sustava koji bi iziskivao sustavnu provjeru svih ulaganja, nego upravo suprotno želimo provjeru samo tamo gdje postoji rizik za sigurnost i javni poredak. I tu zapravo to ne znači nikakvo uvođenje protekcionizma. To je ono što nas razlikuje, po čemu se ovo razlikuje od protekcionizma. A kada je riječ o ulozi sindikata, nije, nije problem, mogu to još jednom pojasniti i izložiti komisiji. Hvala. Hvala lijepa. Izvrsna rasprava i moći ćemo preći na glasanje za nekoliko minuta kad se za to pripremimo. Inače, što se tiče e, rokova za ulaganje amandmana, e, mislim da će se izvjestitelji dogovoriti međusobno i naći e, dobro rješenje i da sve to bude u skladu rokova odbora INTA. Dakle, da imamo s njima usklačene rokove. Hvala lijepa, a predsjednik Buzek će doći kako je bio tu za vrijeme glasanja.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 Good morning. Dobro jutro, gospođe i gospodo, drage kolege i hvala lijepa gospodinu Henkelu na... ne, nije on, nego gospođa Toer je riješila prvi dio jutrošnjeg sastanka i predsjedala netko mi je bio rekao da je to bio gospodin Henkela, ne gospođa Toer prva potpredsjednica, gospođa Tojer, ne, sad nije ovdje. No, zahvaljujem na tome što je ona vodila prvi dio sastanka. I e, prelazimo sad na drugi dio jutrošnjeg rada, a to je iznimno važno. Vjerojatno idemo izravno na Guinnessovu listu rekorda. Ovo je najdulje glasovanje u E, povijesti treba barem koliko bih ja znao i e, koliko razumijem trebamo se pripremiti na dugo glasovanje e, testno glasovanje kreće sada otvaram otvaram glasajte poštovani prijatelji jeste li svi to učinili Zatvaram. Zatvaram glasanje. Čini se da sve funkcionira kako treba i možemo prijeći na prvo glasanje šesta točka dnevnog reda prijedlog eh, direktive Europskog parlamenta i vijeća za izmjenu direktive o e, energetskom učinku zgrada. E, izvjestitelj Bensen, to je privremeni sporazum postignut u trijalozima, e, to je pravilo 69F. Glasamo po dijelovima. Izvolite, otvaram. Zatvaram. Prihvaća se. Kolegi čestitam, a rezultat e, na ovom rezultatu trijaloga, a glasat će se još na plenarnom zasjedanju. Sljedeće glasanje. Dragi kolege, moramo biti jako oprezni. To je prijedlog e, rezolucije e, prigovora na popis projekata zajedničkog interesa. Imamo električnu energiju, pametne mreže, plin, sve te projekte. Oni koji žele odbaciti ovaj e, popis, ovu listu Europske komisije, trebaju glasovati za ovaj prigovor. E, a oni koji žele podržati popis e, komisije trebaju glasati protiv prigovora. Otvaram glasovanje. Opet po e e e dvoje viška iz pučke stranke. Ne jedan viška. ok ok now ok Sad je u redu. Glasujemo protiv praktički bez ikakvih primjedbi. Dakle, popis eh, Europske komisije, popis projekata zajedničkog interesa, zajedničkog interesa se prihvaća. Što se tiče industrijske politike, opet imamo eh, glasovanje po dijelovima, otvaram glasovanje. Izvolite. Zatvaram.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 glasovati, nešto nismo mogli glasovati, nešto nije funkcioniralo. Evo, to ćemo sada riješiti, nadam se da će biti bolje, ili možete promijeniti mjesto na kojem sjedite. Je li to moguće? Pričekat ćemo mogu pokušati u sljedećem e, krugu nas dvojica smo e, glasovali za. Sve je u redu, hvala lijepa. Prelazimo na izvješće koje predlaže François Grostet. Opet postupovno pitanje. Gospodin Silikiotis, e, izvolite. Hvala lijepa predsjedatelju. Želim reći da prema pravilima, a u ime gue mi nismo zapravo e, razumjeli ovo prethodno rečeno. Well, uh, do odnosi li se to na popis projekata od zajedničkog interesa? Ne, gospodine Silikiotis, ponovite. Hvala. Govorim o ovom glasovanju o Europskom programu industrijskog razvoja u području obrane želimo manjinsko mišljenje u pisanom obliku e, u, e, o cijelom ovom predmetu. Da, u redu, jasno je. Čeka nas još jako puno glasovanja. Ostanimo pribrani. E, poštovane kolege i ne možemo ići prebrzo, moramo precizno prelaziti s točke na točku. gospođa Grostet je e, pripremila izvješće o Europskom programu industrijskog razvoja u području obrane i o tome glasujemo. Prvo, o 35 i 38 zajedno, za, protiv, suzdržani, odbija se. 39, 2007, 2008 i drugi zajedno. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 233 za, protiv, suzdržani, odbija se. 236 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 2, kompromis 14a zajedno, za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Kompromis 3, kompromis 16 zajedno, za, protiv, suzdržani, prihvaća se kompromis 4, e, kompromis 20 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Amandman 269, 272, zajedno šest amandmana. Glasujemo objedinjeno za, protiv, suzdržani, odbija se. 306 za protiv suzdržani odbija se kompromis 4a za protiv provjerimo provjeravamo kompromis 4a otvaram jedan viška iz pučke stranke koordinator čini se zatvoren odbija se prelazimo na kompromis 4AA za protiv i to ćemo provjeriti trebalo bi biti u redu ali provjeravamo 4AA kompromis jedan viška. Zatvaram glasovanje. Prihvaća se. 307 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis 4b za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 308 i 94 zajedno za. Protiv. Suzdržani Odbija se. Tri amandmana. 4, 2, 0, 92 i 196. Za, protiv, suzdržani. Odbija se. Kompromis 18. Za, protiv, suzdržani. Prihvaća se. Kompromis 5. Kompromis 21. Za, protiv, suzdržani Prihvaća se. Provjeravam. Kompromis 5 i kompromis 21 zajedno. Zatvaram glasovanje. Prihvaća se. 1 2 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 14 za, protiv, Provjera 14. Amandman 14. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 11. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 3, 4, 1. Za. Protiv. Suzdržani. Prihvaća se. 3, 4, 6 i 3, 4, 8. Za. Protiv suzdržani, odbija se. 44 za, protiv, suzdržani, odbija se. 3, 4, 7 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 3, 5, 0 i 1, 4, 6 za, protiv, suzdržani, odbija se. 18 i 6 za, protiv. Još jednom 18 i 6 za, protiv, suzdržani prihvaća se. 349, 147 i 45 zajedno za, protiv, provjerimo. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 3, 5, 2 i 46. Za. Protiv. Suzdržani. Prihvaća se. Kompromis 6. Za. Protiv. Suzdržani. Prihvaća se. 3, 9, 0. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 3, 9, 1. Za. Protiv suzdržani, odbija se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Kompromis 8 i kompromis 22 za, ne, 23 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 421 i 187 za, protiv, provjera. dva amandmana 421 i 187 zatvaram glasovanje prihvaća se kompromis 9 e, 10a i 24 za protiv suzdržani prihvaća se kompromis 10 kompromis 25 za protiv suzdržani prihvaća se 449189 za protiv suzdržani odbija se 55 za protiv suzdržani odbija se 450 za protiv suzdržani prihvaća se 448 za, protiv, suzdržani odbija se. Dva amandmana, 27. i 12. za, protiv, suzdržani prihvaća se. Dva amandmana, 451 i 190 za, protiv, provjera. 2 amandmana. 451 i 190. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 190 i 17 za protiv suzdržani odbija se 452 za protiv suzdržani odbija se 453 za protiv suzdržani, odbija se. 56 za, suzdržani, odbija se. Kompromis 11 i kompromis 26 zajedno, za, protiv, prihvaća se. 34 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 52 za, protiv, suzdržani, odbija se. 3 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 13 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 135 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 69 za, protiv, Provjera. 69. Provjera za 69. Za zatvoram. Odbija se. Kompromis 15. Za. Protiv. Suzdržani. Prihvaća se. Kompromis 17. Za. Protiv. Suzdržani. Prihvaća se. Kompromis 19. Za. Protiv. Suzdržani. Prihvaća se Amandman 9. Za protiv suzdržani prihvaća se. Pa možemo prijeći na 114. Glasujemo za protiv suzdržani prihvaća se. 144 za protiv suzdržani prihvaća se. Kompromis 22 za protiv suzdržani prihvaća se kompromis 22a za protiv suzdržani prihvaća se amandman 8 za protiv suzdržani prihvaća se 9 za protiv suzdržani prihvaća se 161 za protiv suzdržani odbija se 17 za protiv suzdržani prihvaća se 163 i 8 zajedno za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 188 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 206 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 22 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 40 za, protiv, suzdržani, odbija se. 42 za protiv suzdržani prihvaća se 43 za protiv suzdržani prihvaća se 44 za protiv suzdržani prihvaća se 37 i 1 za protiv suzdržani odbija se i konačno glasovanje o nacrtu mišljenja kako je izmijenjeno pravilo 52a 3 po dijelovima. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Prihvaća se. Glasovanje u ulasku u međuinstitucijske pregovore po dijelovima. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Prihvaća se i čestitke izvjestiteljici. Pređemo sada na sljedeću točku na dnevnom redu. To je deseta točka gdje ćemo glasati o petom eh, zakonskom prijedlogu. Dakle, deseta točka ne, na našem popisu. Radi se o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i vijeća o e, unutarnjem tržištu za e, električnu energiju preinaka. Izvjestitelj je Kristijaniš Karinš. Zatim uredba o paketu čiste energije. O tome ne govorimo po prvi puta i radi se o važnoj tematici. Počinjemo kompromisni amandman broj 1 za protiv suzdržani usvaja se. 206. A tko je za protiv? Provjerit ćemo. I close the vote. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromisni 1a. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 131 i 2. od dva amandmana glasamo zajedno za, protiv. Provjeravamo. Provjeravamo 131. te drugi amandman. E, glasa se u dva dijela, dakle prvi dio. Sada glasamo o prvom dijelu 131. kao i amandman drugi dio prvi. O tome glasamo zajedno. Zatvaram glasanje. Odbija se. Prelazimo sada na 219. amandman. Dakle, 219. tko je za, protiv, suzdržani. Provjerimo. Zatvoram glasanje. Odbija se. Kompromisni amandman broj 2. Tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromisni broj timo na 208 amandman 2A6, 2A7, 2A8 te 34. amandman odbora Envi. O svemu tome glasamo zajedno. Za, protiv, provjerimo. 304. amandman za, protiv, odbija se. E, bio sam siguran da ćete htjeti da ovo provjerimo. Dakle, provjeravamo 310. amandman. Tko je za, protiv, suzdržani, e, provjerimo. I ne čekam da mi predložite da provjerimo. Dakle, e, zatvoram glasanje. Odbija se usvaja se. Opet preskačemo nekoliko stranica, kompromisni broj 43. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. S vremena na vrijeme ću i pogriješiti. I to samo zato što provjerimo. Ovo su dakle dva amandmana. Zatvaram glasanje. Odbija se. 381. i 382. Za, protiv, amandman. Zatvoran glasanje. Usvaja se. Kompromisni broj 4. E, Tko je za, protiv, e, suzdržani, prihvaća se. Kompromisni broj 5. Za, protiv, suzdržani, usvaja se odbija se 446 e, za, protiv, provjerimo. 446. amandman. Zatvaram glasanje. Odbija se. 447. za. Odbija se. Kompromisni broj 6. Koji je za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromisni broj 27 za protiv suzdržani usvaja se. Nekoliko stranica dalje, kompromisni 424. za protiv ne, ne, iz početka. Kompromisni 425. za protiv suzdržani usvaja se. 526. tko je za protiv suzdržani provjerimo. 224. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromisni broj 28. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Kompromisni broj 29 tko je za, protiv, e, suzdržani, usvaja se. Sada četiri amandmana, 215, 216, 217 te 22. Zajedno glasamo njima četiri amandmana. Dakle, i 22. E, amandman odbora Envi. Zatvaram glasanje. Usvajaju se. 218. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 785. 786. te 71. odbora Envi. Provjerimo i to. Vidim da su klubovi prilično podijeljeni unutar sebe. Da, Prelazimo sada na amandman 885. Jer moramo biti jako precizni. Radi se o vrlo važnoj temi. Za 25. kompromisni za protiv suzdržani usvaja se. Protiv suzdržani odbija se. 1119. te 1120. kao i 98. amandman odbora ENVI. Dakle, radi se o tri amandmana. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni broj 46. Tko je za? Protiv? E, suzdržani? E, usvaja se. 1138. drugi dio. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Kompromisni broj 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 80. kompromisni za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 9 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 10 usvaja se. Kompromisni broj 11 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 12. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 13. E, za, protiv, suzdržani, provjeriti kako bismo imali precizniji rezultat. Dakle, 1256. te Envi 119. Zatvoram glasanje. Usvajaju se. Kompromisni broj 14 tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Kompromisni broj 15 koji je za, protiv suzdržani. Usvaja se kompromisni 348. za, protiv suzdržani odbija se. 1349. za, protiv suzdržani odbija se. 1300. 1351. Zatvoran glasanje. Odbija i odbija se. 1354. amandman koji je za, protiv, provjerimo. 1354. zatvoran glasanje. Odbija se. 1355. amandman koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 1356. D. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 1358. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 1359 D za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni 32. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 32a za, protiv, su... 32. suzdržani, usvaja se. Kompromisni 32a za, protiv, su... 32. a kompromisni amandman provjerimo jer ovo je e, previše važno. Radi se o kompromisnom amandmanu 32a. Evo, zatvoram glasanje. Odbija se. Kompromis 30. Kompromis 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na 1401. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 38 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1496 i 99 za, protiv, provjerit ćemo, dakle dva amandmana, glasamo o dva amandmana zajedno, zatvaram glasovanje, odbija se. 1503. za, protiv, suzdržani odbija se, 1509. za, prvi dio, 1509. amadman, prvi dio, za, protiv, suzdržani odbija se. Kompromis 39 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 40. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1540. za, protiv, provjerit ćemo. Amandman 1540. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 1541. Tko je za? Protiv? Također, provjera. Da, čini mi se da smo podijeljeni, provjerit ćemo, zatvaramo glasovanje, odbija se. Molim vas, da, jasno date znak. 1542 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1543 za, protiv, suzdržani, odbija se 1544 za, protiv, suzdržani, odbija se 1545 za, protiv, suzdržani, odbija se kompromis 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se 1546 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Amadman 1546. Provjeravamo. Zatvaram glasovanje. Imamo jednog pučanina previše. Ne, jednog socijalista previše. Dobro, sad je u redu. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 41. A za. Protiv. Suzdržane. Usvaja se. 196. E, za. Protiv suzdržani, odbija se 197 za, protiv, suzdržani, odbija se. Prelazimo na glasanje o izmijenjenom izvješću. Poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Uh, Ponovno, jedan socijaldemokrat previše. Dobro. I zatvaram glasovanje. Imamo dobar rezultat. I e, glasovanje o ulasku u e, međuinstitucijsko pregovaranje. Ne. E, postupovno pitanje. Da, imamo problem. Naime, Kompromisni amandman 43a e, nije usvojen a članku. I e, razumijem da je istog mišljenja i kolega izvjestitelj da ne treba glasati.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 Poštovane kolege i kolegice, dakle nismo nimalo nervozni, potpuno smo smireni. Naši izvjestitelji su se e, složili da e, ćemo imati jedno skupno glasovanje na sve preostale amandmane od 1.1.1 od 3

odmah jer e, dakle e, mo zapravo nalazimo između e, zaključnog glasanja i glasanja o mandatu. Stoga, evo, glasat ćemo sada ovih šest amandmana zajedno. Dakle, svih šest amandmana zajedno. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Provjerit ćemo još jednom. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Time se zapravo ne mijenja ništa, imamo isti rezultat kao i prethodno. Dakle, glasali smo, ima, dakle, bilo 69C, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. U sjeni jer ovo je ključno rješenje i za nas i za e, e, energetsku uniju. Gospođa, nijela sam samo najaviti da ćemo podnijeti zahtjev za izradu manjinskog mišljenja. Time prelazimo Dragi prijatelji, molite za kratku stanku, ali evo nastavit ćemo sada. Dakle, jučer ste informirane

direktive o, električnom energetskom tržištu, o tržištu električne energije, će zapravo biti da će se o njima e, glasati danas. Dakle, juče ste informirani o onome što će biti danas ako sam dobro shvatio, sve je jasno. Dobro, onda prelazimo na, e, glas, e, na glasovanje. Dakle, riječ je o direktivi Europskog parlamenta i vijeća o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije preinaka. Naš izvjestitelj je gospodin Karinš. Kompromis 19. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 20. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 223. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 164. Te, dakle, amandman 164. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. 222 za, protiv, suzdržani, odbija se. 212 i 215 zajedno za, protiv, suzdržani, odbija se. 208 za, protiv, još jednom. Amandman 208 za, protiv, provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 209 za. Zajedno sa, dakle, 209 i 224 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 159 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 132 za. E, te 132, 28 i 217 za protiv, suzdržani, odbija se. 220 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 238. prvi dio. 238. prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 247. za, protiv, provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 33. za, protiv, suzdržani, odbija se. Dakle, provjerit ćemo. Eh, drage kolege iz eh, kluba socijaldemokrata, molim vas da jasno dignete ruku. Provjeravam amandman 33. jer nije bilo jasno. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 22. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Još jednom. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Ako nećete jasno dati znak za što glasujete ili protiv čega glasujete, morat ću zatražiti stanku. Amandman 249. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Provjeravamo. 249. Amandman 249. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 298. za. Protiv. Provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 299. za. Protiv. Suzdržane. Odbija se. 37. za, protiv, suzdržani, usvaja se 38. za, protiv, suzdržani, usvaja se 39. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo, amandman 39. Zatvaram glasovanje. Odbija se 40. za, protiv, Provjerit ćemo. Amandman 40. Zatvaramo glasovanje. Usvaja se. Kompromis 23. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 310. za, protiv, provjerit ćemo. Amandman 310. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis šesti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Tri amadmana zajedno. 378, 381 i 49. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Protiv Zatvaram. Odbija se. 381, 318, 319 za i 42 zajedno za, protiv. Provjeravamo. Tri su amandmana. Zatvaram. Odbija se. 388, 391 za, protiv

protiv, suzdržani, odbija se. 344, 345 za, protiv. Odbija se. Tri 300 379 za, protiv, suzdržani, odbija se 362 462 za protiv suzdržani odbija se kompromis 7 za protiv suzdržani usvaja se 418 za protiv provjeravamo 418 zatvaramo glasovanje odbija se 400 i 401 za protiv suzdržani provjerit ćemo I close the vote. It's rejected, yeah. 417. Uh, Odbija se. 417 za, protiv 417. Provjera. Zatvaramo. Usvaja se. 430 za. Protiv. Suzdržani. Provjera. 430. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis osmi za, protiv, suzdržani, usvaja se. 443 za, protiv, suzdržani, provjera. 443. Zatvaram. Odbija se. 59 in favor. Against. 491 za, protiv, suzdržani 459. Još jednom provjera. Zatvoram glasovanje. sve se. 454, 456 za. Protiv. Provjera. Za oba amandmana. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Kompromis prvi. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 508. Zajedno s 509. Za, protiv. Provjera. Dva amantmana. 508 i 509. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 475. Drugi dio. Za. Protiv. Provjera. Zatvaramo glasovanje. Odbija se. 123 za, protiv, suzdržani, provjera, za 523. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis treći za, protiv, suzdržani, usvaja se. 553 za, protiv, provjera, još jednom, 553. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 544. drugi dio. Za, protiv, protiv, suzdržani, usvaja se. Osam amandmana od 761. do 708. identični za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9b nastavak 8. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 778 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 798 za, protiv, provjerit ćemo. Ovaj amantman 798. Zatvaram glasovanje. što sad je u redu zatvaram odbija se 793 za protiv odbija se kompromis 25 za protiv suzdržani usvaja se kompromis 26 za protiv suzdržani usvaja se 27 za protiv suzdržani usvaja se 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 29. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 556. 556, 556 zajedno s 557. Za, protiv, provjera. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Šesto dvadeset dva, šesto Za zajedno glasujemo za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvaram glasovanje. Odbije Kompromis 30. Za, protiv, suzdržani, usvoja se. 871. Za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Zatvaram 873 za, protiv, provjerit ću. 875 za, protiv, suzdržani, odbije se. Kompromis 31. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 114. Za, protiv, suzdržani, usvaja se 116 za protiv suzdržani usvaja se mogu provjeriti 116 zatvor Odbija se. Možemo provjeriti. 969. Provjeravamo. Autor je mogao to reći. Dakle, odbija se. 970. 970 za protiv, suzdržani, provjerno, ne, odvija se. 971 za, protiv, suzdržani, odbije se. 972 za, protiv, suzdržani, odvija se. 973 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32 za, protiv, suzdržani. Provjerimo. Usvaja se. za osam. Zatvaram. Odbija se. 1007. Za. Protiv suzdržani. Odbija se kompromis 16. Za protiv suzdržani. Usvaja se. 1050 četiri? Dakle, pet amandmana za protiv suzdržani usvaja se 100, 1080 za provjera provjeravamo 1080 amandman zatvaram glasovanjem Odbija se. Kompromis 18. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 42 i 118 zajedno. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 43 i 1130 e, usvaja se. 44 i 1130 131 usvaja se nije jasno ponavljamo za 1129 provjera zatvaram usvaja se tri amandmana 1, 1, 3, 2 3, 3 i 3, 4 za protiv Provjera. Tri amandmana. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Sada dva. 1135 i 36 za protiv provjera. Za ova dva amandmana zatvaram. Glasovanje usvaja se. 1139 za protiv provjera zajedno sa 1140 ta dva amandmana reagirajte ako griješim inače pretpostavljam da spavate dakle 1139 i 1140 zatvoram glasovanje odbije se 1141 za protiv provjera 1141 zatvoram glasovanje odbija se kompromis 34 za protiv suzdržani usvoja se dva amandmana 1152 i 53 drugi dio od 1153 za protiv provjera zatvaram glasovanje <clears throat> odbija se 1193 za, protiv. Još jednom provjeram. Zatvaramo glasovanje. Odbija 1172, 1184 za, protiv. Provjeram dva amandmana zajedno. Zatvoram glasovanje, odbija se. 1203 za, protiv. Odbija se. 1204 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1200 pet ne. Ne, to se povlači, povučeno je. Gospodin Krasnodemski, povučeno. Kompromis 35 za, protiv suzdržani, usvaja se. 1242 prvi dio za, protiv suzdržani, usvaja se. 1242 drugi dio. Provjerit ćemo prvi dio. zatvoram glasovanje. Usvoja se. Drugi dio. Za. Protiv. Provjera. 245. Tko je za? Protiv? E, suzdržani usvaja se. 1245. amandman. Provjerit ćemo. Zatvoram glasanje. Odbija se. 1246 i 1247. Tko je za? Protiv? provjerimo. Dakle, 1246 i 1247. Provjeravamo oba amandmana. Zatvoram glasanje. Odbijaju se. 1250. Tko je za? Protiv suzdržani. Odbijaju se kompromisni broj 5. Tko je za? Protiv suzdržani. Usvaja se. 1274. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 1262. Tko je za, protiv, provjerimo. 1262. amandman provjeravamo. Zatvaram glasanje. 1268. i 1269. za protiv suzdržani odbijaju se. 1272. i 73. tko je za protiv? Provjerimo. Tu su dva identična amandmana. Zatvoran glasanje odbijaju se. Kompromisni broj 10 o e, točkama 1, 2, 3, 4, a i b za protiv suzdržani usvajaju se. Preskačemo nekoliko stranica 1333 i e, i 121 za protiv suzdržani provjerit ćemo. Zatvaram glasanje. Odbijaju se. 1340. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 1341. Tko je za? Dobro, provjerit ćemo. 1340. amandman. Kolege socijalisti ne glasaju. Molim vas, glasajte i to je jasno. 1340. Odbija se, ali minimalnim razlikom. Molim vas zato da glasate. 1341. za, protiv suzdržani, usvaja se. 1342. za, protiv suzdržani, usvaja se. 1443. E, ne, 1242. provjeravamo. 1342. ispravlja se prevoditelj. Zatvaram glasanje. Odbija se. 1343. amandman koji je za, protiv. E, odbija se. 1344. koji je za, protiv. Provjerimo. 1344. amandman. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 59. Tko je za? Protiv? Odbija se. 60. E, za? Protiv? Provjerimo. Zatvoram glasanje. Odvija se. 61. Tko je za? Protiv? Provjerimo. Vjerojatno se odbija. Zatvoram glasanje. Odvija se. Bolje da sve provjerimo. 62. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se 63. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 64. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se drugi. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 65. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 66. To su tri zapravo amandmana zajedno. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Četvrti tko je za, protiv, provjerimo. Četvrti amandman. Zatvoram glasenje. Usvaja se. 67. amandman. Tko je za? Protiv? suzdržani usvaja se 68. za, protiv suzdržani usvaja se 69. za, protiv suzdržani usvaja se 70. za, protiv sus... Pro... Provjerit ćemo. 70. amandman. Zatvoran glasanje. Odbija se. Peti amandman. Tko je za? Protiv. Provjerimo još jednom. Peti amandman odbora Envi. Zaključujem glasanje. Oprostite. Ali pijem, eto, vrlo jak alkohol. 1117. Tko je za, protiv, provjerimo. Zatvoram glasanje. Odbija se. 72. i 6. amandman zajedno za, protiv, provjerimo ta dva amandmana. Zatvoram glasanje. Odbijaju se. 71. Tko je za? Protiv? Provjerimo. zatran glasanje. Odbija se. 73. amandman tko je za? Protiv? Usvaja se. 75. tko je za? Protiv? provjerimo. Zatvoram glasanje. Odbija se 76. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 77. Tko je za? Protiv? Provjerimo. Zatvoram glasanje odbija se. Kompromisni broj 36. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 83. Tko je za? Protiv? Provjerimo 83. amandman. Zatvoram glasanje. Odbija se 85. Tko je za? Protiv? Provjerimo. 85. amandman. Zatvoram glasanje. I to se odbija. 86. tko je za? Protiv? Provjerimo još jednom 86. amandman. Zatvoram glasanje. Odbija se. 90. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 91. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 92. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 10. Amandman odbora Envi za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 11. Za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Envi 11. Zatvoram glasanje. Odbija se. 98. Tko je za? Protiv. Provjerimo. Zatvaram glasanje. Odbija se 96. Tko je za? Protiv. odbija se. 99. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se također. 97. tko je za, protiv, provjerimo. Okay, 97. We vote 97. And I close the vote. Zatvaram glasanje. Jako dobro. 102. Za. Protiv. Suzdržani. Provjerimo. 102. Provjeravamo. Zatvaram glasanje. Rejected. One. Odbija se. 112. Tko je za? Protiv. Provjerimo. 122. Zatvaram glasanje. Odbija se. 121. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 103. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 104. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 145. 105 i 106 e, zajedno za protiv usvajaju se. 107. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 110. Za. Protiv. Provjerimo. 110. amandman. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 111. Za. Protiv suzdržani, usvaja se. 113. za, protiv, suzdržani, odbija se. 112. za, protiv, provjerimo 112. Zatvaram glasanje. Odbija se Amandman 15. odbora Envit, Tko je za? Protiv. Provjerimo. E, Zatvoram glasanje. Odbija se. 118. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 119. Tko je za? Protiv suzdržani, odbija se. 120. Tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. 123. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 124. Tko je za? Protiv, suzdržani, e, usvaja se. 126 za protiv sudržani, usvaja se. 18. odbora Envit koje je za protiv provjerimo. 18. amandman odbora Envi. Zatvoran glasanje. Odbija se. Prelazimo sada na konačno glasanje o e, cijelom prijedlogu izvješća u e, Dakle, predlog izvješća u cijelini, poimenačno, Zatvaram glasanje. Velika većina i čestitamo izvjestitelju. A sada ćemo glasati prem, sukladno članku 69c ulasku u interinstitucionalne pregovore poimenično. Zatvoram glasanje. Dakle, izglasali smo pregovore, odnosno trijalog. Dragi izvjestitelji, izvjestitelji u sjeni i kolega izvjestitelju, puno hvala. Ovo je izvrstan rezultat. Svi izvjestitelji u sjeni su cijelo vrijeme bili vrlo aktivni. Imali smo 18 sastanaka izvjestelje u sjeni. Vjerojatno je to rekordni broj. Koliko sam shvatio, ne želite stanku. Možda bismo mogli samo pokusno glasiti dobro. Dobro, dakle, neću imati nikakvu stanku, nastavljamo. Issue. Sljedeća točka točka dnevnog reda pripremljenost za rizike u sektoru energije. Kolega Flavio Zananato je naš izvjestitelj. Amandman 75. za, protiv, suzdržani, odbija se. 76. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 77. za, protiv, suzdržani, Usvaja se. 79. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 80. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 81. za. Protiv. Provjerit ćemo. Amantman. 81. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 82. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 83. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 84. za. Protiv. Provjerit ćemo. Amantman 84. Zatvaram Glasovanje. Odbija se. 85. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis prvi za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis drugi za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 95. za. Protiv. Provjerit ćemo. Amandman 95. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Potom imamo blok od deset amandmana. Glasamo od deset amandmana zajedno. Od 96. do 160. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis treći. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se 104. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se 105. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se 106. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 109. dio prvi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 112. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 5. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 125. za, protiv, suzdržani, odbija se. 126. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis sedmi za, protiv, suzdržani, usvaja se. 137. za, protiv, provjerit ćemo. Amantman 137. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Dva amandmana, 138. i 139. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 140. za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis osmi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 147. Amatman 147. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman 12. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 148. za, protiv, suzdržani, odbija se. 149. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 153. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amadman 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 159. Amandman 159. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 11. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 160. I e, dio prvi, e, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 168. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 169. za, protiv, suzdržani, odbija se. Tri amandmana, 171, 173, 174. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 172 za? Protiv? suzdržani, odbija se 175. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 178. tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. 179. Provjeravamo amantman 179. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 179. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 12. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 183. za, protiv, provjerit ćemo. Amandman 183. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 184. za, protiv, Provjerit ćemo još jednom amandman 184. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 185. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 186. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 187. Za? Protiv? Suzdržani? usvaja se. 188. za, protiv, suzdržani, odbija se. 189. za, protiv, suzdržani, odbija se. 190. za, protiv, suzdržani, odbija se. 191. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 192. za, protiv, suzdržani, usvaja se 93 za, protiv, suzdržani, odbija se, kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se 197 za, 197. Tko je za? Protiv? Vi ste protiv? Dobro. Odbija se. 198. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Dakle, još jednom. Amandman 198. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 199. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 200 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 211 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 212 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16 za, protiv suzdržani usvaja se, 219. za, protiv suzdržani usvaja se, 220. za, protiv suzdržani odbija se, 221. za, protiv suzdržani odbija se, 222. za, protiv suzdržani odbija se, 223. za, protiv suzdržani odbija se, 224. za, protiv, suzdržani, odbija se. 225. za, protiv, suzdržani, odbija se. 226. za, protiv, suzdržani, odbija se. 227. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 17. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 17a za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 18. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 31. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35. za, protiv, suzdržani, odbija se. 3. Dobro. Amandman 35. Provjerit ćemo još jednom. Zatvaram glasovanje. Možda bih trebao malo usporiti. Ne dajete znak u pravom trenutku. Stoga molim vas da se bolje organizirate. Dakle, ako se slažete, prelazimo na kompromis 19. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 20. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amadman drugi za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21. za, amandman, e, kompromis 21. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 24. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 22. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 52. za, protiv, provjerit ćemo. Amandman 52. I close the vote. Zatvaram glasovanje, odbija se 53. za, protiv, suzdržani, odbija se 54. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 25. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 58. za, protiv, Provjerit ćemo. Amantman 58. Provjeravamo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 59. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 59. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 60. za. Protiv. Provjerit ćemo. Amandman 60. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 61. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 62. za. Protiv. Suzdržani. Uzvaja se. 63. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 64. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 65. za. Protiv. Provjerit ćemo. Amantman 65. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 66. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 67. za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo amandman 67. Zatvaram glasovanje. Odbija se 68 za, protiv, suzdržani, odbija se 69 za, protiv, suzdržani, odbija se 70 za, protiv, još jednom, amadman 70 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Bilo je jasno. Kompromis 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 73 za, protiv, suzdržani, odbija se. 24. za, protiv, provjerit ćemo. Dakle, bilo je jasno da je se odbija, dakle 24. odbija se. E, konačno glasovanje, e, pojmenično glasovanje o cjelokupnom prijedlogu. Zatvaram glasovanje. Velika podrška. Usvaja se. Dakle, glasovanje o ulasku, odnosno e, početku međuinstitucijskih pregovora. Zatvaramo glasovanje. Zatvaram glasovanje. Imamo rezultat koji je jasan. Čestitam, čestitam kolegi izvjestitelju i zahvaljujem svim izvjestiteljima u sjeni. Sljedeće, osnivanje Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora, kolega Helveke Peterson, amandman 86. za protiv. Provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 87. za protiv Provjerit ćemo. Amandman 87. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis prvi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Evo. Nekoliko stranica dalje. Na sljedećoj stranici, amandman 96, 292, 399 i 59. Četiri amandmana. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 97. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis drugi. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis treći. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Nekoliko stranica